gospodina no Europska strategija za promicanje proteinskih usjeva. Gospodin Dinano, izvolite. A na prvom mjestu, međutim, želim kazati da imate četiri minute. Čak kolege. Gospođo predsjedateljice, dragi kolege, bojimo se da će doći do eskalacije sukoba između SAD-a i Kina. To je nešto što može imati prilično teške posljedice na poljoprivredni E, sektor. Upravo zato drago mi je što mogu govoriti o ovoj temi koja je izuzetno važna. Neovisno o tome koristimo li e, proizvode na bazi soje, radili se o proizvodima namijenjenima ljudskom užitku ili hranidbi životinja, e, izuzetno je važno staviti naglasak na promicanje proteinskih usjeva. Oni imaju izuzetno važnu ulogu u održivom razvoju poljoprivrede korištenje proteinskih usjeva od strane europskih poljoprivrednika može osnažiti njihovu konkurentnost. Promicanje i korištenje proteinskih usjeva povlači za sobom još jedno pitanje, to je kojim poljoprivredni model i koji e, prehrambeni model želimo za buduće generacije. Potpisivanje e, sporazuma GATT i otvaranje europskog tržišta trećim zemljama dovelo je do toga da smo imali prilike vidjeti da smo povećali Um, uvoz proteinskih um, usjeva iz Europe u zemlje poput Argentinu i druge zemlje za 75% što je zapravo dovelo do manjka u Europskoj uniji. Također istovremeno u trgovinskim odnosima sa Argentinom dolazimo do jedne situacije koja je u potpunosti netransparentna, a istovremeno to dovodi do narušavanja situacije u Europi. To je nešto što zapravo ostavlja sliku Europe u kojoj zapravo dolazi do uništavanja šuma, e, do pada konkurentnosti, do uništavanja poljoprivrednih površina, a da ne govorimo zapravo o ogromnom ugljičnom otisku e, koji je također zabrinjavajuć. E, nakon međunarodnih sporazuma koji su sve brojniji, izuzetno je važno reći da se moramo zapitati možemo li si zaista dozvoliti da dovodimo u takvu opasnost e, naš poljoprivredni sektor koji se od ostalih ističe upravo po sljedivosti i kvaliteti. Mislim da zapravo postoje mogućnosti e, da se stvari promjene. To su organizacije stručnoga tipa, strukovne organizacije poljoprivrednika, akademska zajednica. Oni nam zaista mogu pomoći da unutar Europske unije ostvarimo odgovarajući pomak. Europska unija mora biti ambicioznija, e, mora mobilizirati e, istraživanje i razvoj u području poljoprivrede. Poljoprivredna politika treba ići u tome smjeru također borba protiv e, pretjeranog krčenja šuma svakako je nešto što ide ruku pod ruku i sa obvezama preuzetim u sklopu Pariškog sporazuma. Međutim, budimo jasni, nećemo imati povećanje proizvodnje ako ne povećamo konkurentnost e, tih usjeva. Proteinski usjevi danas nisu ni približno profitabilni kao tradicionalni usjevi. Kako se onda nositi s tim izazovom? E, kao prvo stavimo naglasak na njihove e, prednosti. Tu je kao prvo e, sposobnost hvatanja dušika. Zatim mogućnost povećanja poljoprivredne proizvodnje i savršena uklopljenost u kružno gospodarstvo. Nadam se da će sljedeća zajednička poljoprivredna politika uzeti u obzir korisnost proteinskih usjeva ne samo kao fiksatora e, dušičnih spojeva, već isto tako da će uzeti u obzir i primjerice e, rotaciju usjeva e, i slične prakse kao nešto što zapravo može dovesti do održive poljoprivrede koja se uistinu uklapa u politiku zaštite okoliša. Istovremeno trebamo e, veći mogućnost korištenja inovativnog pristupa, ulaganje u istraživanje i razvoj. E, također, određeni usjevi također mogu biti predmetom e, potpore, mogu omogućiti da se borimo protiv klimatskih promjena i također mogu pomoći da se poveća raspon proizvoda koji se nude u poljoprivrednom sektoru u Europskoj uniji. Sve je to izuzetno važno za budućnost poljoprivrede Europske unije i vrlo je važno da zajednička poljoprivredna politika u budućnosti osigura odgovarajuće mjesto za proteinske usjeve. Zaključno želim reći da želim zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni, svima onima koji su mi omogućili da pripremim ovo izvješće. Hvala izvjestitelju. Sada Započinjemo sa javljanjem, spontanim javljanjem, ali danas e, moramo točno 23 sata završiti naše zasjedanje. Tri predstavnika Pučana, Dakle, sljedeći su govornici, gospodin van der Kandere, jednu minutu u ime EPP-a. Voorzitter, collega's, een predsjednice, štovane kolegice i kolege, treba nam e, politika koja je upravo usmjerena na bilančevinama, a nakon, e, dakle, BSE-a 80. godina u Europi, E, smo zapravo zabranili e, korištenje e, proteina u životinskoj prehrani. Međutim, dakle, izbjegavanje proteinskih kultura dobili smo i riblje brašno i krmno bilje koje kao proteinske kulture dolaze iz Latinske Amerike. Ovu ovisnost moramo smanjiti i moramo svakako pospješiti proizvodnju namirnica biljnog životinskog porijekla proteinske naravi. Međutim, moramo gledati i korak dalje. Moramo koristiti i alge, insekte koji su nositelji bilančevina. Također, e, insekti se smatraju poljoprivrednim životinjama i potpadaju pod zabranu ranjenja e, dakle, ribe brašne mobilja iz 90. godina. Stoga, molimo da se promisli o potencijale, o e, dakle, životinskim bilančinima kako bismo mogli koristiti to insekte. Gospodin Anđio. Imate jednu Hvala gospođo predsjedateljice. Kao prvo želim zahvaliti i čestitati te odati počast kolegi Jean-Paulu Denanou na ovom za ovo izvrsno izvješće. Mislim da si moramo prestati lagati. Nemojmo lagati sami sebi. Mi zaista u Europi ovisimo E, o drugima. E, naše europska stoka zapravo se hrani sojom e, koja je proizvod genetski modificiranih organizama i niko o tome ne govori. Stoga trebamo napustiti taj licemjerni pristup. Kao što je predložio gospodin Jean-Paul Denano, vrednujemo ne samo kulture koje su bogate proteinima bez genetski modificiranih e, organizama poput soje, već isto tako moramo dati prednost i odgovarajućim mahunarkama tražimo od Europske komisije, kao što je to rečeno, da ovu, ovaj plan e, vezan uz promicanje proteinskih e, usjeva uklopi u razdoblje e, nakon 2020. godine kao sastavni dio zajedničke poljoprivredne politike. Hvala. Gospodin Marijas, ima riječ. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Izvješće kolege Dena Nova bavi se jednim vrlo važnim pitanjem, a to je sigurnost prehrambenih proizvoda. Znači o tome da su bilančevine, biljne bilančevine, zapravo nisu na taj način razvijene u Uniji kako bi trebalo biti svega 35% eh, svih eh, ovih biljnih bilančevina možemo misliti da je manjak u Uniju. Dakle, i sam uvoz je doista značajan. A soja uvozimo iz SAD-a i to je genetski modificiran organizam. Zbog toga s pravom imamo otpore i kad je riječ o Europskom parlamentu i kad je riječ o samim potrošačima. Istovremeno, Kina ima drugačiju strategiju. Kina ima netransparentnu sporazum sa Brazilom koji kao takav u svojim proizvodnim strukturama ima isto tako i e, proteinske usjeve. Te možemo kazati da je to nelojalna e, utakmica sa Evropskom unijom. Moramo postupiti prema onome što je kolega Denano predstavio. Gospodin Dantan. az epp dantin u ime EPP-a. Hvala. Gospođo predsjedateljice, slušajući gospodina Denona, čiji radite kako cijenim, moram reći da se zapravo nalazim uh, u sličnoj situaciji kada smo razgovarali o izvješću Slimi. Isti pojmovi, ista rasprava, nažalost isti rezultati. Europa je i dalje uvoznik proteina, proteinskih usjeva. Imamo deficit od 20 milijuna tona, prvenstveno za prehranu stoke. Tijekom posljednje reforme zajedničke poljoprivredne politike uveli smo određene mjere koje su zapravo trebale ići u smjeru poticanja proteinskih usjeva, ali to nije bilo dovoljno. Prijedlozi uklapanja promicanja proteinskih usjeva i e, ne samo u smislu e, hrane za životinje, odnosno za stoku, već i e, u druge svrhe, e, nešto što bi u konačnici zaista trebalo dovesti do toga da ostvarimo određeni napredak. Međutim, da bismo ostvarili napredak, moramo biti dosljedni. Gospodin Buda Hvala vam lijepa. Jedan od najvećih izazova poljoprivrede u Europskoj uniji jest kako osigurati dovoljnu opskrbu e, bjelančevina i za proizvodnju mlijeka i mesa, ali i za ljudsku uporabu. E, biljne bjelančevine iznimno su važne i za zaštitu okoliša jer one poboljšavaju kvalitetu tla, vežu dušik i e, važno je podupirati proteinske usjeve e, kroz dobrovoljno ozelenjivanje, kroz način e, davanja financijskih potpora i drugo, važno je iskoristiti financijske omotnice i pobrinuti se da one postoje nakon 2020. godine te da se na e, ispravan način to primjenjuje u svim državama članicama. Također je važno da imamo raznoliku ponudu biljaka koje je bogato bjelančevinama, a koje je iznimno važno. Gospodin Polčak e, je zadnji koji dobiva riječ. Izvolite. Hvala. Hvala, gospođo predsjednice. Po mome mišljenju izuzetno je važno i značajno Ispričava se govornik. Ja bih e, želio kazati da cijenim upravo to što Europska unija se okreće prema ovoj problematici biljne bilančevine. Bilančevine kao takve su izuzetno važne. Evropska unija ne smije biti ovisna o uvozima, pogotovo kada u regijama proizvođačima ima utjecaj sama Kina. Izuzetno je važno da smo neovisni kada je riječ o bilančevinama iz biljnog podrijetla, te isto tako uvoz iz sve pouzdanih e, država proizvođača, kako ne bismo imali bilo kakve poteškoće e, u budućnosti. Osobno podupirem dakle, e, vlastitom proizvodnjom sa načelom da se upravo i ovim proteinskim kulturama dakle stupa na održavi način. Hvala lijepa. A sada smo E, kazali da tri zastupnika koji su se htjeli javiti dobit će riječ Međutim, u sljedećem krugu, kad je riječ o sljedećem javljanju, nećete dobiti riječ u sljedećem krugu spontanog javljanja. Gospodin Barije

Hvala vam lijepo, obećajem da se neću javiti u sljedećem krugu spontanog javljanja za riječ. Ova tema je iznimno važna i mislim da je izvjestitelj odlično e, govorio, uravnoteženo, e, opisao je dobro situaciju koja je prisutna u Europi već predugo. Nastojao je ne biti previše pesimističan i ne napraviti e, novu štetu jer mi ne želimo genetski modificirane organizme Također važno je uzeti u obzir i ugljični otisak e, ne samo naše proizvodnje nego i našeg uvoza. Dakle, e, moramo osigurati ono što nam je potrebno u Europi i korist za naše poljoprivrednike. Izvjestitelj je također e, spomenuo još neke važne stvari, a to je vezanje dušika. Ja sam e, također bio izvjestitelj e, vezano uz e, temu proizvodnje energije i drago mi je da prijedlozi koji su vezani uz proteinske usjeve su ta, u tom dijelu bili odbačeni. Hvala gospodin, gospodin Venta ima riječ. Niste tražili riječ? Dobro, onda ćemo sprizati popisa. Hvala lijepa. Štovane dame i gospodo, sada riječ e, ima povjednik e, u ime gospodin Minica, u ime komisije. President, Zahvaljujem predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Želim zahvaliti Europskom parlamentu, a posebno izvjestitelju gospodinu Denanou koji je pripremio ovo izvješće na vlastitu inicijativu o Europskoj strategiji za promicanje proteinskih usjeva izazovi i e, prilike s kojima se suočava europski sektor proizvodnje proteina dobro su prikazani u ovom izvješću kao i uloga različitih europskih dionika i e, institucija kao što znamo proteini su važni za naše stočarstvo jer proteini predstavljaju važnu sastavnicu e, ishrane životinja i važne važne aminokiseline. Jednako tako biljni proteini sve su važni u ljudskoj prehrani. Kao što se to navodi u ovom izvješću, razvoj biljnih proteina neće biti samo na korist stočarima, već će pridonijeti i čitavom nizu Um, okolišnih aspekata, recimo naše sposobnosti da vežemo dušik iz atmosfere. U tom kontekstu ovo izvješće na vlastitu inicijativu Europskog parlamenta veoma je dobrodošao doprinos um, inicijativi komisije uh, vezano uz publikaciju koju namjeravamo izdati krajem ove godine, a koju će popratiti konferencija na visokoj razini u Beču u studenome tijekom austrijskog predsjedanja eh, Europskim vijećem. I želim već sada zahvaliti Austriji na važnom eh, ulozi i inicijativi eh, koju pokazuje u tom području. Moramo biti oprezni u pogledu izazova s kojima se suočavamo. Europska unija e, samo 30% e, proteina koji su joj potrebni proizvodi sama i samo 5% soje koju troši, a koja predstavlja važan izvor proteina. Drugim riječima, uvelike ovisimo o uvoznoj soji što ima značajne globalne posljedice. Istraživanje iz 2013. godine govori da je upravo proizvodnja soje eh, doprinjela eh, gubitku e, šumskog pokrova od čak 19% uglavnom u Južnoj Americi. Dakle, važno je uzeti u obzir različite čimbenike, ekonomsku profitabilnost ovakvih usjeva u Europi, konkurentnost europskih proteinskih usjeva u odnosu e, na one iz uvoza, kao i e, propise svjetske trgovinske organizacije u ovom području. Naravno, ne postoje jednostavna rješenja za ove probleme, Stoga će biti bitno uzeti u obzir sve domaće izvore za moguću proizvodnju proteinskih usjeva u Europi kao i sve različite načine potrošnje, odnosno potražnje. E, gospodin Denano također spominje važnost istraživanja i razvoja vezano uz bolju prilagodbu proteinskih usjeva europskim e, uvjetima zatim raznolikost različitih načina opskrbe, bolji lanac proizvodnje i bolji tržišni potencijal za naše proteinske usjeve u različitim segmentima tržišta. U izvješću parlamenta također se spominje važnost potpora zajedničke poljoprivredne politike uzgoju proteinskih usjeva Uistinu, zajednička poljoprivredna politika predviđa čitav niz mjera koje izravno ili neizmjerno, neizravno potiču e, proizvodnju proteinskih usjeva. Trenutačno se raspravlja o reformi zajedničke poljoprivredne politike i to će biti prilog da se, e, oprostite, to će biti e, E, mogućnost da se dodatno e, naglasi važnost potpore uzgoju e, proteinskih usjeva. Komisija se raduje daljnjoj suradnji s Europskim parlamentom u osmišljavanju proteinskog plana od kojega ćemo svi imati koristi jer će Europa biti više samo održiva kada je riječ o proizvodnji nužnih proteina. Hvala. Hvala. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Time smo